Dobar dan i našim posjetiteljima. Mnogo vas je danas ovdje. Slušat ćete našu raspravu. Zapisnici jučerašnjih, sastanka su podijeljeni. Ako nema komentara, proglašavam te zapisnice.